honest. <laughs> uh, could I, ask everyone... Mm, zamolio bih vas da zauzmete svoje mjesta, da nastavimo sa sastankom. Uh, our uh, uh, Alan Naš predsjednik Alan Lamassur je imao obiteljskih obaveza i nije mogao e, nastaviti s nama raditi u popodnevnom dijelu, a većinu popodnevnog dijela sastanka ćemo e, e, glasovati. Zato vas molim da pripremite svoje kartice, da se pripremimo za glasovanje. E, prva točka dnevnog reda za glasovanje je trebala biti točka 11, procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2015. za parlament. E, to smo odgodili i vjerojatno će glasovanje se odviti 10. travnja. Koordinatori su o tome već razgovarali i tako su se dogovorili. Možemo prijeći na sljedeći, e, sljedeću točku dnevnog reda, broj 12, pregovori o VFO za razdoblje 2014. do 2020. o poukama i onome što je pred nama. E, su izvjestitelji su Jean-Luc Dean i Ivajlo Kalfin, niti jedan od njih nije s nama i zato mi pomozite da ovo dobro odradim. E, podneseno je stotinu amandmana iz e, odbora e, FEM i AFKO. I odbor Ređi isto tako i ITRE i EMPL su dostavili mišljenja. Glasovat ćemo o 15 kompromisnih amandmana koje su podnijeli izvjestitelji. Molim vas, prijeđemo na glasovanje. Samo da objasnim da ćemo brzo proći kroz kompromisne amandmane. E, nećemo ići redom zato što moramo odlučiti jesu li amandmani e, prihvaćeni ili ne unaprijed. Nadamo se da ćemo e, postići sporazum. Zato molim vas e, prvi, e, prvi kompromisni amandman podnijeli su ga izvjestitelji. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 2, uvodna izjava D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 3, stavak 1, tko je za? Tko je, dva, tko je, protiv? Usvaja se. Stavak 2, e, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 5 o stavku 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 6, stavak 4. Ovdje ćemo odvojeno glasovati, odnosno e, ovdje ćemo glasovati po dijelovima. Prvo glasujemo e, o prvoj rečenici kompromisnog amandmana. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Ostatak, tko e, e, je, za ostatak, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 7 ostavku stavku 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Broj 8 ostavku stavku 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 9 o stavku 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada 9a, to je novi stavak, 17a, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 10, o stavku 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 11, stavku 20a, novom stavku, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 12, stavci 21 i 21a novi, e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 13, stavak 22, tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Stavak 23 b kompromis, B, kompromisni amandman 14, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na prvi amandman, to je usmeni amandman koji su podnijeli izvjestitelji, e, briše se riječ strongly Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43 se je povučen, zatim amandman 44 koji e, mijenjamo riječi co-legislators, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 Radi se o prvom dijelu e, o kojem ćemo glasovati. Drugi e, dio je pokriven kompromisnim amandmanom broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbije se. Čak su i zeleni odbili ovaj amandman. Sada prelazimo na usmeni amandman broj 63. Gospođa Gres, Gresle. u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 Amandman 64 jest pokriven člankom 4. Sada prelazimo na 65. Radi se o usmenom amandmanu od strane izvjestitelja koji uvodi sljedeći novi tekst. ...in clear contradiction with the treaties, Parliament's prerogatives and under co-decision and in particular its right to amend on an equal footing with the Council. That's the new text as amended. Those in favour? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 66 e, od Remer Boga. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 68, to je usmeni amandman od e, socijalista. Ne znam žele li nešto reći ili samo da pročitam. E, dodaje se u stavak 15, notably in agriculture, cohesion policy and for the EGF. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno? Sada prelazimo na amandman 71. tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbije se. Amandman 72. Helge triple. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Sada prelazimo na amandman odbora AFKO 7. tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se? Jan? Da, hvala. Niste najavili, ali što se tiče amandmana 87, mislim da nije uključeno u kompromisne amandmane. I e, zato bih opet podnio ovaj amandman e, i uključio u e, i htio bih da to ostavite na glasanje. Da li podnosite čitav amandman, zato što sam razumio da samo dio jedan. Ne, oprostite, to nije bilo u glasačkom popisu, ispričavam se u, e, što se radi o mog, mog e, amandmana 87. imam sljedeću rečenicu. Strongly believes five years MMF cycle would e, enhance democratic legitimacy and could be considered a precondition for a political debate. To je bilo u mom, u mom izvornom amandmanu, nije uključeno u kompromisni tekst i zato bih to htio staviti na glas, da stavite na glasovanje. that can To možemo, možemo dodatno o tome glasovati. Znači, tko je za amandman 87? Tko je protiv? Mislim da ćemo trebati elektroničko glasovanje za ovo. Right, we need to vote on... Glasujemo za amandman 87. Prvi dio amandmana 87. Molim vas glasujte. Glasovanje je otvoreno. Amandman, prvi dio je usvojen. Asking if you insist in voting the second ne želite glasovanje za drugi dio? Da, možemo pustiti e, drugi dio. Sada prelazimo na amandman 92. E,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 opet od izvjestitelja. Radi se o premještaju amandmana u, na drugo mjesto. Molim vas, e, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 94, Gorana Farma, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 95, Radi se o usmenom amandmanu izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usva se. Sada prelazimo na amandman 96. Gospodina Kleza, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 97, Helge Tripel i amandman 98. Aha, ne, povučeni su ovi amandmani. Ne, 98 je. E, znači, glasamo za 97. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100, Rimera Bega. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja Uvodne izjave, e, amandman 1, Helge Trippel. E, glasujemo po dijelovima. E, tri odvojena dijela imamo. Znači prvi dio amandmana 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je to usvojeno. Provjerit ćemo elektronik. Oh, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvoja se. Znači drugi dio smo usvojili. A treći posljednji dio. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman treći je sljedeći. Gospodine kleza tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman četiri, Helge Trippel, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 11, Helge Trippel, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Helge Tripel. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbije se. Amandman 15. Jana Mildera i Ann Jensen. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Avko 1. E, o podijeljenoj nadležnosti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. AFKO 2. Opet podijeljena nadležnost. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na mišljenja. I ovdje moramo e, horizontalno glasovati kako bismo e, pokrili sve amandmane iz mišljenja koji su izvan E, opsega samog izvještaja zato što se e, bave pojedinačnim programima, a ne e, bave se pregovorima o VFO-u. I zato vas molim da glasujemo za sve amandmane koji ne nisu pokriveni opsegom izvješća. Zato molim vas vid vi, molim vas da vidimo tko je za glasovanje skupno, tko je za, tko je protiv. Vi ste svi protiv. Dobro, odbija se. To znači da e, su od Ne razmastraju se e, amandmani. Sada, znači, glasujemo za e, Ample 2 amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ample 5. Samo prvi i treći dio. Prvi dio Ample 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Brzo nastavljamo sa e, amandmanom MPL 20. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim e, posljednji amandman Libe 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I e, sada glasujemo za e, izvješće u cijelosti. E, otvaram elektroničko glasovanje. Okay. And that vote. No, there's one missing. Voti, voti. Još nam jedan glas nedostaje. Dobro, zatvaramo glasovanje. 25 za, znači usvaja se. Hvala vam lijepa što ste mi pomogli da ovo glatko prođe. Moram priznati da sam bio nervozan zbog ovoga čitav, čitavog dana. E, sada molim vas prijeđimo na prijenose. E, prvi, e, možda izvjestitelj, izvjestiteljica Ann Jensen želi nešto reći. E, radi se o e, ribarskim brodovima u zemljama, u trećim zemljama, u vodama trećih zemlja. Ne, pa mislim da je jasno da smo došli do sporazuma i da moramo prebaciti novce e, iz rezerve na staviti raspolaganje za ove sporazume. Dakle, mislim da bismo trebali glasovati za. Možemo onda staviti transfer na izglasavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo još jedan transfer koji se odnosi na parlamentarni transfer 65.000 eh, eura. Monika, hoćete li nam nešto reći o tome? Da, dragi kolege, tu se radi o 65.000 eura. Radi se o ljudima koji su na plaći, koji rade za parlament, Europski parlament i koji idu u mirovinu. na privremenu mirovinu. Želite li da vam objasnim drugu točku? Da, što se druge točke tiče, dakle, tu se radi o revizorskom sudu koji razmatra Virman, dakle, sredstva bila Prebačeno u drugu podstavku se radi u biti o projektima koji nisu bili predviđeni, stoga bi trebalo napraviti taj transfer sredstava. Uh, Dobro, dakle, prvo glasovanje odnosi se na uh, uh, tko je za? Dakle, protiv, suzdržani, odnosi se na privremene plaće, e, privremene vremene za u mirovinu, a drugo glasovanje odnosi se da na ove jednokratna rješenja EBA obavijest. O tome glasujemo, zar ne? Dobro, ispričavam se. Preskočio sam jedno glasovanje koje je bilo prije toga. Tu se radi o zahtjevu revizorskog suda. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeće glasovanje odnosi se o kapitalnim izvješćima Europskog investicijskog fonda po pravilu 70. Dakle, Europski investicijski fond. Da, najviše hvala. Žela bih reći da sam to već rekla na sastanku koordinatora prošlog tjedna, dakle došli smo do dogovora, e, hoćemo povećati kapital, temeljni kapital Europskog fonda za investicije kako bi malim i srednjim poduzećima bili na raspolaganju fondovi posredstvom pomoći kako bi se mogli suočiti s krizom i financirati svoje projekte došlo do malog razmiližanja e, s vijećem e, glede načina na koji bismo mogli e, obračunati dividende iz tog fonda i s obzirom da nismo mogli doći do sporazuma, došli smo dakle došlo do odluke da se zasebno obrađuju te dividende i da se donese odluka u skoroj budućnosti s tim u vezi. Odlučili smo dakle da u najkraćem roku usvojimo to izvješće i da se u travnju o tome raspravlja na plenarnom zasjedanju. Ne želimo blokirati taj dosje niti u Europskom parlamentu, niti u vijeću, jer se radi o iznimno važnom pitanju za male i srednje poduzeća. Te smo e, sklopili sljedeći sporazum, kompromis, dakle o tome će se kasnije e, to će kasnije o tome raditi posredstvom e, uredbe o financijskim sredstvima, da vidimo na koji način se mogu, dakle, može upravljati tim dividendama kojima će raspolagati Europski investicijski fond. Želi se još netko javiti? Ukoliko ne, onda možemo ustaviti na glasanje. Molim elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Tko je za? Zatvoram glasovanje. 26 za, 2 protiv. Imamo još jednu stvar. To se odnosi na usmeno pitanje o kojem smo jutros raspravljali. An, želiš li nam objasniti o čemu se radi u vezi s ovim usmenim pitanjem? Ajder? Dobro, Ajder će nam objasniti o čemu se radi. Da, pa radi se o pitanju koje mi je već raspravljano na našem odboru. Dobili smo određene naznake koje se odnose na e, sredstva za plaćanje za vanjsku političke politička pitanja. Znamo da imamo problema sa E, sredstvima za plaćanje u svim domenima. Na zadnjem sastanku imali smo dakle e, saslušanje povjerenika za, za razvoj i e, činilo nam se da je to pitanje iznimno važno i iz tog razloga smo pomislili da bi trebalo organizirati javnu raspravu i to pitanje smo pokrenuli na zadnjem plenarnom zasjedanju da vidimo kakav je to problem sa sredstvima za plaćanje s kojim smo suočeni, osobito kada je riječ e, o e, proračunu te o humanitarnoj pomoći i četvrtoj rubrici. Eto. Dakle, to je prijedlog za usmeno pitanje na plenarnoj sjednici. Sad se samo radi o tome da se to usvoji. Dobro. Želim samo reći da smo na sastanku koordinatora unijeli malu ispravku ovom pitanju. Htio smo da se izvuče spominjanje CFSB-a i umjesto toga da se spomene Ukrajina i to da li će e, Ukrajina dobiti podršku tom paketu, u okviru tog paketa. Gospodin Monsanto, izvolite. Okay, your, your request is in order. Dobro, smo vaš zahtjev. Samo želim razjasniti stvar kad se radi o unošenju spomena Ukrajine, da li ste se na tome, o tome dogovorili na sastan koordinatore? Pa koliko sam ja razumio, mislim da je e, da se složilo oko toga. Samo trebamo vidjeti koja je bila točna formulacija. Dobro, onda ćemo o ovome glasovati. Na... Tu se radi o sastanku našeg e, odbora, uz će kolege e, iz Jevdija. To je pitanje odbora. Da li trebamo ovome elektronički glasovati? Ne. Dobro, možete dignuti samo ruku. Tko je za ovo usmeno pitanje? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala. Prelazimo na pitanje nekretnina. Na politiku nekretnina trebamo li o ovome glasovati? Monika, želiš nam ažurirati e, ovo? Da li želiš da o ovome glasujemo ili ne? Evo samo par stvari koje želim spomenuti. Najprije naša uvažena, e, uvažena Europska agencija za banke, za razliku od prethodnog prijedloga, ovaj prijedlog je dobar i prihvatljiv i mislimo da je e, opća uprava Mark i Europska agencija za banke da su se potrudili, iako se čini u Londonu, dakle da dobijemo određeni broj razumnih i razumljivih podataka. to znači da sada imamo novu zgradu za Europsku agenciju za banke, za bankarstvo, jer trebaju svoju zgradu imati, to se to je zgrada koja se zove Canada Square 1. Četiristo, 4100 kvadratna metra urednog prostora. To će biti e, unemljeno na dvije godine minimum i uvijek ćemo moći prekinuti taj ugovor. To započinje 1. prosinca 2014. godine pa sve do 2026. godine započinje idućeg mjeseca kada ćemo potpisati ugovor o najmu i onda ćemo s petim mjesecom 2014. godine konkretno početi s tim najmom. E, razlog je taj što ova e, agencija se povećava obimom i osobljem, no ako pogledamo samo broj zaposlenih, broj kvadratnih metara je takav da se povećava taj prostor, tako da čak i ako bismo imali manje e, osoblja, uvijek će e, i opet ćemo imati 31 kvadratni metar na raspolaganju po zaposlenom, ukoliko uzimamo u obzir i zahod i sve ostale prostorije, onda 37 po zaposlenom. Dakle, to je e, nešto što čiji će godišnji troškovi predstavljati 2,8 e, e, milijuna eura. U biti, imat ćemo 23 mjeseca bez plaćanja. Sve u 83 eura po kvadratnom metru, a kad zbrojimo sve troškove, uvijek smo i dalje ispod 600 eura, što za London predstavlja jako razumnu cijenu. Znamo da je London izuzetno skup grad, i znamo da je bilo teško e, staviti to na neko drugo jeftinije mjesto. To lokacija je dobra, blizu zračne luke, to je dobra, iako ne luksuzna zgrada, jako je funkcionalna i glede e, poštovanja, poštivanja okoliša, sve su to e, pozitivni elementi, dakle zadovoljavajuće što se tiče poštovanja okoliša jedina stvar na koju bi se kritički osvrnula možda Mislim da e, što se tiče CBRI-a morali bismo spostaviti da troškovi za savjetnike, pravnike, da, nisu, da ne budu onakvi kakvi inače bivaju u bankovnom sektoru, morali bismo se držati nekih e, skromnih e, iznosa, jer mislim da je ovaj spomenuti iznos e, isuviš ekscesivan. Željela bih da inzistiramo na tome i da to bude e, uključen u zapisnik, jer pravni troškovi koji prelazilaze 600.000 tisuća eura za konzultante, to je i više, Mislim da je inače ostalo dobro ispregovarano. Zadnji put smo vidjeli dakle da su iznosi jako visoki. Ne moramo se vraćati na pitanje dakle savjetnika ja mislim da u svakom slučaju možemo poduprijeti ovaj prijedlog, dakle s obzirom na lokaciju London, na površini, mislim da je to sve razumno. Okay, I have uh, Mrs. Uh, colleague, Mrs. Dobro, gospođa uh, kolega iz Reda socijalista, imate riječ? Hvala. Što se tiče informacija koje se odnose na E, Europsku banku, mislim da smo bili suočeni s brojnim e, problemima u prošlosti. Odbor za proračune je bio strpljiv, ali trebamo tražiti ovdje sad da se učinkovito koriste sredstva. Imali smo ugovor s tom agencijom u prošlosti. Nadam se da ćemo e, za budućnost izvući polke kako E, i da će odbor za proračune naznačiti što se očekuje i da sve bude dobro uređeno. Izvjestelj je puno radio što se tiče te agencije. Najpše hvala. Okay, so, uh, we have to... Dobro. Dakle, moramo glasati da, kako nećemo imati iznositi mišljenje o ovome, jesam je dobro shvatio? Could I then uh, ask colleagues, uh... Molim kolege, dakle, da, glasa se za neiznošenje mišljenja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Ima li potrebe za nečim dodatnim što se tiče Europske kuće? Kada je riječ o Europskoj kući, koja se nalazi u Berlinu. I dalje ćemo računati na staru površinu uz neke dodatne kvadrate. Vidjeli smo sada koji su ukupni iznosi mm, četvrnih metara. I želim reći da ako želimo da se parlament ozbiljno shvati, da nije dovoljno predstavljati samo nekakve brošure, prospekte, da zbilja moramo učiniti e, nešto više kada je riječ o e, javnom mjenju. Dakle, moramo i raspolagati sa odgovarajućim brojem kvadrata kako bismo e, to stavili na raspolaganje predstavnicima medija. Nažalost, govornica jako brzo daje čitav niz brojeva koje je gotovo nemoguće pratiti. U svakom slučaju mi ćemo preuzeti 32% troškova, 76 Europska komisija i doći će do podjele troškova i kada je riječ o novoj zgradi. 2,8 milijuna eura će se investirati u infrastrukturu u ove, ove zgrade kako bismo e, postigli uštedu energije u budućnosti. I zbog svega toga predlažem da se ovaj projekt podrži. Hvala vam i dakle e, želite mišljenja. Tražite dakle da ne istaknemo mišljenja trebamo glasovati o tome. Jesu li svi zato da nemamo mišljenje o ovoj točki? Tko je za? Protiv? Suzdržani? To će biti naše stajalište. I zajednički istraživački centar. Hvala vam. Ovdje je riječ o dobrom projektu. I kada govorimo o nekretninama, jer stvari nisu uvijek jednostavne, nije uvijek lako naći odgovarajuće nekretnine zbog svih naših e, propisa i pravila. Te kako pristupiti određenoj nekretnini. Do sad smo u vezi sa pristupom nekretnini imali različita pravila, dakle sada moramo imati dvije odvojene zgrade. Sa ovim e, trenutnim nekretninama je to gotovo nemoguće učiniti, te da bismo povećali sigurnost, moramo imati poseban ulazak za osoblje i za posjetitelje te za e, iskrcaj, odnosno za ulaz robe. Dakle, jednako se odnosi na proizvode koji se moraju skladišiti prije nego što se isporuče. Oni moraju biti odvojeni od, od osoblja i od posjetitelja. Imamo dakle 780 tisuća za tehničku pripremu i 1,6 milijuna eura za, za tehničku pripremu. Govorimo o 5,6 milijuna eura. Potom je tu proračunska rezerva za izvanredne troškove, to je 336 tisuća eura. te ćemo e, to financiranje dobiti iz proračuna, a u tome sudjeluje i Švicarska. To ne, ne predviđamo ovdje nikakve probleme. Hvala vam. Thank you, Monica. So no opinion, Okay. Uh, any problem with that? Or... Ima neko problema s ovim? Dobro. To je onda kraj glasovanja. Hvala vam. Vraćamo se na zadnje dvije točke dnevnog reda. Prva točka broj 6. Tu je nacrt izmjene proračuna broj 1. Dakle, imali smo jedan prije 12 tjedana i sada je očito red na novom nacrtu izmjene. An, imaš riječ. What point was it? Koja je to točka dnevnog reda? Ah, Item on agenda. Točka broj šest dnevnog reda. Nacrt izmjene e, proračuna je simboličan. To je nastavak sporazuma o istraživačkim programima i predviđa određena sredstva u proračunskim linijama kao dijelom sporazuma. Međutim, imamo amandman iz odbora za industriju. Zato što jedna od proračunskih linija oko kojih smo se složili za tu liniju komisija nije predvidjela sredstva. I zato je odbor za industriju odlučio to izmijeniti ovim amandmanom, odnosno osigurati se da se stave na raspolaganje dostatna sredstva za ovaj program. Komisija se slaže s tim prijedlogom, ali kada je riječ o ovom amandmanu trebali bismo o tome razgovarati na trijalogu 2. travnja, te ćemo odgoditi glasovanje o nacrtu tu izmjene proračuna za 10. travnja. I nakon što budemo razgovarali sa vijećem, značemo kako se točno prema tome odnositi. Dakle, nije riječ o neslaganju između komisije i parlamenta, već se želimo osigurati da e, nam budu na raspolaganju sva sredstva da bismo ovaj program izvršili nam kako je planirano. Hajder, izvoli. Htjela bih postaviti jedno pitanje komisiji, ali nisam sigurna imaju li potrebne informacije. Nakon što smo postignuli sporazum sa vijećem, doprinos e, Unije ovom kapitalu prelazi sa 160 na 168 milijuna eura. Dakle, jednost koju ćemo trebati upisati u proračun za 2014. treba biti nešto više od onoga što je predviđeno. Dakle, vidimo tu neku razliku od nekoliko milijuna eura. Ne znam hoće li komisija izmijeniti svoj prijedlog ili će se to riješiti na, nekom, na nekoj drugoj razini. Dakle, govorimo o ovih nekoliko milijuna eura razlike. Sigurno ćemo rješenje pronaći. Međutim, pitam se je li potrebno izmijeniti nacrt izmjene proračuna ili će se to dogovoriti na trijalogu. Zamolio bih predstavnike komisije ukoliko žele odgovoriti. Izvolite, hvala. Dva su ovdje pitanja vezana uz ovaj nacrt izmjene proračuna broj 1. To su izmjene vezane za projekt Obzor 2020. i njegovu pravnu osnovu, te ovo drugo što je kolegica sada spomenula kada je riječ o različitim izvorima financiranja kapitala za investicijski fond. Dakle, kada je riječ o obzoru 2020. nacrt izmjene proračuna u, na, proračunu za 2014. odražava ono što je dogovoreno. Novac sada još nije prenesen. Međutim, sa novim prijedlogom strukture komisije ona će moći prenijeti potrebna sredstva putem unutarnjih transfera te za parlament će taj iznos ostati isti. Ovdje bismo trebali to što prije odobriti, odnosno u ovom trenutnom sazivu parlamenta, dakle najkasnije u trana plenarnoj sjednici u travnju koliko se treba izmijeniti prijedlog komisije i o tome bi se trebalo dogovoriti prije toga i u suradnji s parlamentom kako bismo imali e, sve, dogovor oko svih izmjena te kako bi se one mogle odobriti tijekom e, plenarne sjednice u travnju. Isto se tiče i povećanja kapitala Europskog investicijskog fonda. Komisija neće izmijeniti svoj prijedlog. Sada govorimo o dividendama koje još nećemo imati. a razdoblje u kojem bi se te dividende mogle ostvariti. Tko zna, na koncu će se one možda vratiti te zato smatramo da komisija ne treba e, sa svoje strane vršiti izmjenu jer je proračunska struktura već određena, većina novca je već tamo, znači može se započeti. Međutim, ne možemo u sad ovoj fazi isključiti mogućnost da je moguće da će do kraja godine, da će biti moguće imati neka dodatna sredstva. I tada će komisija zatražiti da se prenesu ova sredstva, odnosno ova sredstva za preuzete obaveze, te da se dostigne iznos koji je bio evo, predviđen zajedno sa iznosom dividenda za 2014. Osim toga, to se može izmijeniti u razdoblju od odnosno uskladiti u razdoblju od četiri godine povećanjem kapitala Europske investicijske banke, te je stoga moja poruka da to imamo na umu, da imamo na umu ove vremenske rokove kako bi se izmjene proračuna za 2014. moglo stvariti što prije. Hvala vam. Izvjestiteljice, jeste li zadovoljni? Kako bismo, hoćemo i to dovršiti do kraja ovog saziva? Da. Zato mislim da je ovo dobro dogovoriti na trijalogu. Vijeće će o tome raspravljati 25. ožujka i sve će biti spremno za 10. travnja, te ćemo u travnju moći e, o tome glasovati na plenarnoj sjednici. Trebali bismo uspjeti na vrijeme. Kao što je kolega rekao, nije ovo suštinsko pitanje, već samo se tiče načina na koji ćemo to odraditi. Dobro, hvala vam. Dolazimo do konačnog, do zadnje točke dnevnog reda, to je radni dokument o pilot projektima i pripremnim radnjama u proračunu za 2014. i 2015. Ovdje je kolegica Ani Esen zadužena za to pitanje i kolegica Hajder koja će prva. Bueno, muchas gracias. Eh, sabéis Hvala vam. Kao što svi znate, postoji e, tradicija e, radnog dokumenta o pilog projektima i pripremnim radnjama i mi smo vjerni tradiciji u pogledu ovih radnih dokumenata. Naravno, je, svjesni smo važnosti e, pilot projekata i pripremnih radnji, svi znamo koja im je svrha ove inicijative ne dolaze samo od parlamenta nego i iz vijeća. Međutim, te, e, ove godine se radi o e, specifičnoj situaciji zbog e, europskih izbora, zato je rok vrlo kratak, odnosno imamo dva različita roka u kojem i prvi e, i u kojem i e, stari i novi članovi parlamenta će imati priloku predložiti e, svoje pilot projekte i pripremne radnje. Radni dokument isto tako uključuje i prvo izvješće komisije o pilot projektima i pripremnim radnjama za, 2000, za proračun 2014. godine ali evo mislim da će izvjestiteljica za proračun e, ove, za ovu godinu možda imati više toga za objasniti, ali osim toga dokument je isti kao prethodnih godina. Hvala Ajder. An, izvolite. Mislim da smo svi zainteresirani e, da vidimo kako će to funkcionirati ove godine sa pilot projektima i pripremnim radnjama. Mislim da e, popis pilot projekata i pripremnih radnji i onoga što je do sada provedeno, što se sada provodi, pokazuje da je ovaj postupak koji e, postoji, da je vrlo koristan jer od 66 projekata 60, 60 e, ih je na dobrom putu. E, i zato oni stari naši problemi koje smo imali e, u vezi s tim više ne postoje jer smo imali vremena na, vrijeme e, da i članovi parlamenta i komisija razmislio o tome kako je najbolje postupiti, što, se, što, što, što, je uspješno, što nije uspješno. Isto tako, e, komisiji, neki od komisijinih e, argumenata vezani za neke od pilot projekata e, neće se provesti kao pilot projekti, nego oni predlažu da se sredstva prebace, prenesu iz linije za pilot projekte na proračunsku liniju e, koja se odnosi na originalnu, na izvornu pravnu osnovu. Primjerice to se e, e, tu se na primjer radi o inovacijama i inicijativi Shift to Rail. Znači za to već postoji pravna osnova. E, odnosno već postoji e, postojeća inicijativa i oni e, traže prijenos sredstava za u drugu proračunsku liniju. Ima mnogo takvih primjera. Kod mnogih projekata se na kraju ispadne da se da, da, budu provedeni, ali ne kao uh, pilot projekti ili pripremne radnje. I u skladu s onim što je komisija, s objašnjenjima komisije, mi smo glasali, uh, nekad mi volimo reći da smo mi nadležno tijelo za uh, proračun, a ne komisija neki e, članovi parlamenta su e, e, osmislili ove pilot projekte i ako se oni ne slažu sa načinom na koji su provedeni ti, na koji se provode ti projekti, mislim da moraju oni sami uspostaviti komunikaciju sa relevantnom općom upravom iz komisije i objasniti zašto oni misle da se nešto provodi na krivi način ali e, sve u svemu želim reći da ovaj standardni postupak nam je se je pokazao e, kao ispravan dobar postupak i mislim da smo zaista došli do napretka u provedbi pilot projekata i pripremnih radnji i E, mislim da je vrlo dobro imati ovakve da je dobro imati e, pravnu osnovu za projekte koji se ne mogu financirati iz postojećih proračunskih linija. E, ove godine moramo biti disciplinirani na, na, na svojevrstan način zato što moramo dati komisiji vremena E, da se prilagodi ovoj situaciji gdje ćemo imati i stari saziv i novi saziv u jednoj godini. E, komisija može možda razmisliti o tome kako ćemo e, kako će se postupiti sa procjenom ideja, novih ideja, novih prijedloga, novih parlamentaraca. Mm, evo to je to što sam htjela reći, ali mislim da općenito govoreći situacija je dosta dobra. Hvala An i hvala e, Ajder. E, ne znam ima li netko nešto za reći o tome. Ako ne, možemo prijeći na točku dnevnog reda ostalo. Ako nema ničega pod ostalo, zaključujem sastanak. Hvala.